Dobar dan svima, dame i gospodo. Možemo krenuti sa prvom točkom. Usvajamo dnevni red i jezični režim je sljedeći sljedeći jezici neće imati prijevod. Bugarski, danski, estonski, finski, mađarski, irski, latvijski, litavski, malteški, portugalski, rumunski, slovački i slovenski. Razlog je sljedeći. Samo jezici punih članica imaju pravo na prijevod. Ako nitko nema ništa za reći, možemo usvojiti predloženi dnevni red. Možemo odmah krenuti na temu pod točkom broj 3. Europski instrument mirovne pomoći izlaganja o trenutačnom stanju. gospođa Sonja Rajnes Đivanides i gospodin Thierry Boucher će mi se pridružiti. Možemo krenuti sa razmjenom gledišta o trenutačnom stanju u odnosu na Europski instrument mirovne pomoći. Mi smo uvrstili ovu točku na dnevni red prije dva tjedna na sastanku vijeća za vanjske poslove. Tamo su izražene neke rezerve u pogledu EPF-a i zatražilo se dodatni rad na tekstu. Željeli bismo znati do koje mjere se može izmijeniti trenutni nacrt teksta. Izvjestiteljica je gospođa Vautmans. Ne znam je li ovdje među nama. Mislim da možemo nastaviti sa sastankom u očekivanju. Dakle, gospođa Vautmans se složila s time da rok za podnošenje amandmana odgodimo do 15. siječnja sljedeće godine, tako da naši kolege i kolegice mogu uzeti u obzir današnju razmjenu mišljenja e, sa e, visokom predstavnicom i potpredsjednicom Novi rokovi biti će vam prosljeđeni nakon sastanka. Dobit ćete dopis od tajništva. Dakle, ponavljam, predlažem da najprije damo riječ gospodinu Thierryu Bušeru, službeniku za politike iz EAS-a. E Izvolite. Dobar dan svima. Ja sam član jednog malog tima koji je radio na izradi teksta i na pregovorima u odnosu na EPF. Biti ću vrlo sažet. EPF treba financirati tri kategorije djelovanja u ZVSP-u. To su operacije koje se trenutno financiraju kroz mehanizam Atena. Zatim ono što nazivamo izgradnjom kapaciteta i e, opremom i kao treće e, mirovne misije koje imamo u sklopu AFP-a i podvodstvom EU-a. Dakle, time jačamo sposobnosti EU-a u odnosu na djelovanje očuvanja mira i sigurnosti, posebno putem vojnih eh, misija i sredstava. Do sada smo bili u mogućnosti financirati putem eh, afričkog mehanizma za mirovnu pomoć u Somaliji i eh, drugim mjestima. Bilo je i nekih nedostataka. Činjenica je da ne možemo financirati akcije e, izvan Afričke unije. Neki rashodi nisu niti prihvatljivi, a usto je tu i činjenica da kada imamo obuku pod vodstvom EU-a e, moramo osigurati prijenos opreme i ljudi na mjesto vršenja obuke te ih sve vratiti na mjesto organiziranja operacija. To EU ne može financirati kao takvo, budući da to nije sastavnim dijelom prihvatljivih e, operacija. To se ne može financirati niti iz proračuna EU-a. A sada putem EPF-a ćemo moći bez takvih ograničenja financirati određene aktivnosti. Neće biti geografskih ograničenja, a odluke ćemo donositi od slučaja do slučaja o tome koju aktivnost financirati. Dakle, sve će biti odlučeno na razini pojedinačne aktivnosti. U lipnju je donesena odluka pa smo krenuli sa savjetovanjima, sa koreperom i sa radom u odboru peti i u klubovima. Imali smo i e, skupinu koja je zadužena za zaključke vijeća, a u ovom trenutku razgovaramo o tome zašto predlažemo EPF. Povezali smo to sa PF-om i sa radom komisije na sljedećem e, okviru Ono što sada očekujemo je da se krene raditi na tekstu odluke vijeća. Sve bi trebalo biti dovršeno do siječnja, a očekujemo vrlo iscrpnu raspravu po svakom članku. Dobit ćemo i amandmane, bit će vjerojatno cijeli niz amandmana, a to i očekujemo. Hvala. Puno vam hvala. Thank you very much. A sada gospođa Sonja Rajnes Nides, hvala. Ja sam ovdje kao predstavnica Apple i sada ću vam eh, reći nešto o našem istotnom iskustvu u rješavanju sukoba te reformi sigurnosnih sustava na državnoj razini i lokalnoj razini. Mi smatramo da je važno uzeti u obzir mišljenje Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Svi oni razmišljaju o EPF-u i sada počinjemo sa raspravom. Mislim da ću ja danas tijekom svog izlaganja otvoriti više pitanja, no ponuditi odgovora. Dakle, EPF je nešto čime činimo odmak od načina na koji smo ranije promicali mir i sigurnost. Ovo nije uobičajeni način rada. Ovaj prijedlog EPF-a je nešto čime ćemo financirati oružje, streljivo, e, plaće, vojnicima i tako dalje. EU je mirovni projekt i ima ugovore na kojima se temelji. Sada je ovo jedan drugačiji način rada i ja ću ovdje govoriti o tri vrste narativa. Prvi narativ je da EU doprinosi miru, ne čini nikakvu štetu i preuzima odgovornost da u budućnosti radi na širenju mira. Dakle, budući da EU sve preuzima, neće nikome štetiti, no to treba dovesti dovesti u pitanje. Sljedeći narativ vezan uz ovaj prijedlog je argumentacija da se EU nalazi u složenom i teškom okruženju u kojemu mora preuzeti moć u svoje ruke jer do sada nije bila djelotvorna u tom smislu. Treba ovdje učiniti jedan odmak. Ovaj prijedlog je nešto čime se želi doprinjeti onome što je EU do sada radila na istom području djelovanja, ali zapitajmo se kakve mjere provode druge zemlje i to na području Sirije, Afganistana, Iraka. Treba vidjeti kako je to funkcioniralo. Treći narativ vezan uz EPF je da bi on mogao biti moguće rješenje um, i odgovor na nasilni ekstremizam koji se širi zemljama Europe. Pogledamo li malo kako su stvari tekle do sada, možemo vidjeti da se upućuju pozivi na nasilje i neki kažu da treba nešto poduzeti. E, neke od zemalja koje EU želi e, podržati brinu se oko sigurnosti opskrbe hranom, tako da e, situacija nije baš stabilna. I ponavljam, ovo nije uobičajeni način rada, moramo pristupiti svemu na kritički način. Postoji cijeli niz elemenata koji u prijedlogu želimo podržati, a to je recimo parlamentarni nadzor. On u ovom trenutku ne postoji mi bismo i tekako podržali argumentaciju iz nacrta izvješća u kojemu se predlaže parlamentarni nadzor. Neću sada ulaziti u pojedinosti. A sada nešto o pitanjima. Treba postaviti pitanje na koji način će EPF doprinijeti sigurnosti ljudi. To treba u samom prijedlogu bolje objasniti i obrazložiti. Na koji način će se to postići? EPF u samom svom naslovu ne navodi na pravi trag jer se ne spominju civilne dimenzije. Isto tako, što to znači ovo načelo do, not, eh, do no harm, ne štetiti nikome? Treba uzeti u obzir i zaštitu ljudskih eh, prava, a kada je riječ o korupciji i ranjivosti na korupciju u trgovini oružjem, treba postaviti pitanje na koji način i kojim mehanizmima će se zaštititi trgovina oružja od korupcije i koristiti sredstva EPF-a na pravilni način. Na koji način će djelovanje kroz EPF biti dosljedno i u slozi sa ostalim misijama e SVD-a prema članku 28. prema reformi sigurnosti i prema ostalim programima koje predlažu delegacije EU zemalja. Tu je još i afrički mehanizam mirovne pomoći, ali o tome neću sada. Treba postaviti i pitanje o tome je li ovo mogući način na koji države članice mogu ponuditi vojnu pomoć državama partnericama koje to ne mogu dobiti od svojih vlada. Može li se kroz ovo vršiti obuku i nuditi e, opremu? Hoće li građani EU-a ovo ako budu potpuno informirani o tome i podržati. Imali smo ranije neke prijedloge u kojima smo imali vrlo opsežne mehanizme upravljanja rizicima i nadzora. U ovom slučaju situacija je drugačija. Nama je rečeno da zaštitni mehanizmi već postoji, da su oni upisani u DNK EU-a. Ipak pritom nitko ne govori o tome kako će se to na praktičan način provesti. Ne shvaćamo niti dodanu vrijednost opreme i obuke kada je riječ o partnerskim zemljama. Koja je prednost korištenja FPA a u tu svrhu? Na koji način osigurati da se sa svim rizicima postupa na pravilan način, da ih se mjeri i da ih se rješava. Zatim je tu pitanje iskustva i stručnosti. Hoćemo li imati ljude koji će zaista imati razumijevanje tematike i korištenja sredstava. A što se tiče CBSD-a i dodavanja novog instrumenta, nas zanima na koji način su svi razni instrumenti povezani. Kao što sam na početku rekla, trebamo iscrpnu raspravu, trebamo proći kroz sve sastavne dijelove i to iz perspektive civilnog društva i perspektiva stručnjaka za ovu tematiku koji rade u praksi. Mi u ovom trenutku nismo zadovoljni razinom informacija koje smo dobili. Hvala. Hvala vama. Sada bismo trebali organizirati raspravu. Moj prijedlog je sljedeći. Shadow reporters, Mr. Danjan. Ah, merci. Mr. Pizzula, are you interesting? No. Gospodine Picula, javljate li se? Ne. Dobro, najprije ćemo imati pitanja, a onda odgovore stručnjaka. Izvolite. Ja sam zabezeknut svime ovime što sam čuo. Gospođo, vaša organizacija nije jedina organizacija koja ima stručne ljude koji se razumiju u sukobe, upravljanje kriznim situacijama i tako dalje. Mi imamo ljude u odboru, u komisiji, u parlamentu, u vojnim strukturama. Zaista zaista nema ništa pogrešno u tome da je netko pripadnik neke vojne strukture. Imamo iskustva i sa programima razvojne pomoći, sa reformama u vojnom smislu i tako dalje. Prema tome, vi ste ovome pristupili kao neka sveznalica i ja mislim da to nije primjereno nema ništa u ovome što je uklesano u kamenu i prema čemu bi EU trebala preuzeti obvezu da nikada ne razgovara o sigurnosti i vojnim pitanjima. Mi imamo zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Nisu svi s njom zadovoljni. Postoje i operacije s kojima opet nisu baš svi najzadovoljniji. Ali ideja o tome da se ustroji neki instrument putem kojeg ćemo učiniti više, nije na odmet. To neće ugroziti sigurnost ljudi. Naravno da se mogu postavljati legitimna pitanja. Ja sam za to. Imali smo izvjestitelja i o instrumentu za CBSD za izgradnju kapaciteta na području sigurnosti i razvoja tu su i aktivnosti vezane uz sigurnost, zaštitu ljudskih prava i tako dalje. Sve su to legitimne rasprave. Kako upravljati, kako pratiti i slično. Ali zašto vi stalno kritizirate instrumente vezane uz vojne aspekte i sigurnost? Vojna sigurnost je nešto što nije uvijek vezano uz nestručne ljudi. EU se može odlučiti nešto ne učiniti, ali ako propusti nešto učiniti, drugi će to preuzeti. Recimo, Kinezi, Rusi, hoćete li njima govoriti o nekorupciji, parlamentarnom nadzoru i sličnim temama? ne trebamo mi e, biti e, loši momci na međunarodnom planu ako govorimo o e, vojnoj sigurnosti. Što drugo učiniti? Trebalo bi popuniti praznine. Evo jednog primjera. Srednjoafrička republika propala je država, gotovo da nema nikakvih mehanizama na državnoj razini. EU želi ponuditi pomoć, ali ima ograničene kapacitete i tu su ograničenja vezana uz programe Train and Equip obuka i oprema. Tko će to preuzeti ako mi to ne učinimo? Rusi? Hoće li to biti bolje rješenje? Ti standardi koje tako visoko postavljate za nas, mislite li da će ih Rusi poštivati na bolji način? Ne bih baš rekao. EU bi trebala nastaviti sa svojim aktivnostima, a ako krene sa diplomatskim vezama, onda i vojne opcije trebaju biti na raspolaganju. Uz to imamo vrlo snažne razvojne programe koje trebamo podržati i to putem ostalih razvojnih mehanizama ono što ste vi govorili gotovo je pa karikatura. Mi, parlamentarci, trebamo postavljati pitanja o upravljanju tim instrumentom i tako dalje. Međutim, za Boga miloga, dajte nas poštedite ovih karikaturalnih opisa koje smo čuli ovdje u trenutku čim EU odluči raditi na vojnoj sigurnosti. Možemo postavljati pitanja o djelotvornosti ili svrsishodnosti, ali ja mislim da do sada ono što je EU učinila nije završilo katastrofalno. Dakle, molim vas, poštedite nas ovog narativa. Vi ste sami spomenuli taj pojam narativ. Ovo kao da je protu EU ima pravo ojačati svoje vojne aktivnosti, nemojmo sve izvrtati obrnuto i govoriti netočne stvari. E, Mr. Jurek eh, refused. Gospodin Julek je odbio govoriti, pa se vraćamo na gospođu Sonju. I onda gospodin Buše. Nisam čula prijevod, nadam se da nisam e, previše propustila, ali e, cijenim ove komentare. Pozvana sam Amo, e, da nešto kažem, a mogli bi me pozvati e, Rusi i Kinezi da govorim o tome što oni rade. Nemojte mi stavljati usta riječi koje nisam izgovorila. Predložila sam neka pitanja za koja smatram da su razumna. To su pitanja koja mi e, postavljamo. I o tome govorim u produktivnom duhu. I recite mi, gdje e, je train and equip e, bio e, učinkoviti gdje nije izgubio hrpe novca. To je ogromno ulaganje, a puno je pitanja. CBSD zbog rasprave, zbog žuse rasprave smo uspjeli nešto iznjedriti i, i to je rezultiralo s pet projekata koji se sad financiraju i sad se to e, pravno revidira i to je vrlo težak proces. Dakle, vrlo je teško ta pitanja postavljati a bez nekih karakterizacija. Govorimo o prijedlogu koji kojem nedostaje određene komponente, jer ovo nije uobičajena stvar. Yes, Mr. Dungeon, please. Ja imam samo jedno pitanje. Kad ste vidjeli gdje Evropska unija radi train and equip? Streljivo i naoružanje e, daje. Je li to za vas train and equip? Train and equip. Dakle, vježbanje i opremanje. Evropska unija radi misije vježbanja, ali ne oprema ništa jer u 2013. i 2016. nije bilo e, tog aspekta. Tek 2016. se zapravo e, krenulo sa train and equip i taj equip element još uvijek nedostaje. CBSD je e, radi zajedno s vijećem i ne usudi se niti beštek isporučiti oružanim snagama niti vilice, jer i vilice mogu biti ubojito sredstvo. Dakle, ja postavljam legalno pitanje, postoji li iza toga neki program je e, možda Europska unija ne želi uopće raditi ništa što ima veze sa vojnim aspektima. I mislim da e, ljude osuđujemo da misle nešto što ne misle. Ne postoji train and equip jer Evropska unija ne radi baš to. Jedina evaluacija koju imamo odnosi se na e, evaluaciju e, koja kazuje da nema equip elementa u trening programima. Dakle, tamo gdje imamo treninge želimo dodati E, aspekt opremanja i Dakle, ništa nema e, tu ubojito u CBSD-ovom programu i kažem vam čak niti vilice ne šaljemo. Idemo doista jako daleko, a e, moramo znati da se ne čini ništa. Ja o tome govorim to je legitimno s obzirom na e, ponašanje nekih e, vojnih e, snaga prema populaciji, prema stanovništvu. Ako pogledate probleme koji su registrirani, ima dosta pitanja, to je dosta složeno, ali zapravo je dobro što se uopće to može primijeniti i mislim da Europska unija zna u što se upušta i ne može možete vidjeti kako se ponašaju i druge države i kako je to kod njih funkcioniralo. E, dakle, trebalo bi zastati i razmotriti neke stvari. Hoćemo li e, na streljivo staviti i u visibility? Baš ste potvrdili ono što sam rekao. Prosuđujete nas prema namjeri, odnosno kažete da ovo ne možemo odraditi kako treba jer ako damo ovlasti za e, pružanje opreme vojskama trećih država, to je opet druga stvar. Ne znam zašto to radite, ne radite e, to vizavi Evropske unije nego država članica, a e, i Francuska visoko figurira na popisu država koje rade koje kakve gluposti. Ja ne mogu ovo slušati i ne možete samo pretpostavljati da su stvari odrađene kako treba. Da, treba i mjera predostrožnosti, e, treba sve e, izmjeriti. U deset godina koliko sam ovdje nisam vidio da bi Evropska unija olako ovo uzimala i ne bi razmišljala o nekim stvarima ili ih razmatrala, ali treba iz, zapravo čekamo izvješća pa će doći razni amandmani i tako dalje, ali zapravo pretpostavljamo da će se nešto dogoditi, a pretpostavljamo i to da e, nećemo to odraditi kako treba. Rasprava o tome ne pripada ovdje. Ja mogu samo ponoviti ono što sam rekla na početku. Imam popis pitanja koja nisu na tragu ovoga što vi govorite. E, ja sam postavila pitanja koja su dio velike rasprave o tome kako ćemo poduzimati i vršiti analizu rizika, o e, koherentnosti, o antikorupcijskim mjerama, što bi trebalo prerasti u E, jednu dobru debatu u kojoj svi trebaju sudjelovati bez obzira na kapacitete i mislim da bi bilo vrlo zdravo i korisno održati jednu konstruktivnu raspravu. Gospodine Bušar, izvolite odgovor na pitanje koji problem pokušavamo riješiti. Zapravo smo imali situaciju da vojne snage čekaju ulazak i to upravo zato da bi obnovile mir. Imamo treninge za ETM Somaliju sa somalijskim e, snagama koje sad kontroliraju veći dio države i mogle bi e, obnoviti mir i sigurnost u toj državi. Više nasilničkih e, naoružanih skupina tamo sada djeluje i Mislimo da se može u zemlji obnoviti mir i sigurnost na učinkovit način. Čuli smo i spominjanje Aca i Rusa. Mislim da nije puno učinjeno. Putem e, Somalija je također započeo s radom i e, podržavaju se e, treninzi, ali se e, Somalice i regrutira i trenira u e, Somaliji i mora ih se opremiti odjećom i obućom i e, onda tek dobivaju programe. Svi elementi podrške tim treninzima se financiraju ih Amerikanci. I To su nove trening misije i najviše u području e, sigurnosne politike i e, još je potrebno usvojiti određene, vijeće još mora usvojiti određene dokumente i to mora učiniti svih 28 ministara. As um, što se samog prijedloga tiče i e, jamstava koje on nudi e, i e, nenamjenske upotrebe oružja, oružje ne spada u većinu onoga što će EPF financirati. I Vjerujemo da će države članice pružiti dio na oružanja i e, opreme i komunikacijske opreme jednako tako. Zamisao nije u tome da se daje novac za kupnju oružja, i radi se o e, izvozu vojne opreme raznih vrsta iz Europske unije i e, u svakom slučaju ako se to radi jedna će država članica morati e, dati izvoznu dozvolu. I prijedlog e, omogućuje da treće države, države članice na primjer, provode akciju podrške e, trećim državama i sklopili bismo sporazum o tome. Dokument e, s odredbama o provedbenim aktima i koji bi osigurao jamstva o tome što će se raditi kako postupati s vojnom opremom. Zatim tu su i e, odredbe o kontroli koje pružaju e, ljudi iz VPF-a i to bi omogućilo terenske kontrole i tako bi se došlo i do provjera i o tome zašto i se koristi ova oprema i je li to namjensko korištenje. Ovo je vrlo e, osjetljivo, pogotovo su na to osjetljive Sjedinjene države. I imam, imamo e, mogućnost pružanja sredstava za kupnju e, streljiva i druge opreme i moći će se kontrolirati kako će se postupati i za što će se koristiti ta oprema. Hvala vam. Evo drugi krug najavljujem. Gospodin Laudmans. Iets te laat was, maar uh, ik zat op een andere meeting. Dank u wel alleszins. Ik denk, uh, eh, collega's, als we het debat een beetje... Hvala. Poprostite, bila sam na drugom sastanku. Shvaćamo e, da je ovo novo odvažno e, i razlog zašto neki ljudi ovo propituje. Upravo zato što je to novo, no mislim da je ovo koristan e, instrument, ne kažem da je sasvim beskoristan. Moramo se potuti truditi da steknemo kontrolu nad ovim fondom. E, imamo i kritička pitanja i to je dio demokracije. No, e, tu imate dokaz da to funkcionira. Možemo samo naglasiti da e, fond dobro funkcionira ako ga se ispravno uporabi i ako je dobar, polučit će dobre rezultate na terenu ne znamo e, kada će rezultati biti vidljivi na terenu. E, postavljeno je mnogo pitanja i mislim da je naglašena potreba, e, no zašto je vijeće tako rezervirano prema ovome? Ako građani žele vjerovati u ovo, onda mi, parlament i komisija moramo uvjeriti građane i moramo uporabiti ovaj instrumenti i postići rezultate na terenu. Koje argumente možemo uporabiti kako bismo vijeće natjerali da napravimo pozitivan napredak s ovim. Ja vam ne mogu dati argumente koje bi ovo podržali, ali ako tražimo dokaze, mislim da je to moguće, ali za nešto poput ovoga trebamo prvo se okrenuti prema postojećim obvezama. I e, ako nemamo dobre mehanizme odgovornosti za reviziju projekata, E, ako ih ne možemo prilagoditi e, promijenjenom kontekstu, jer države to rade na dnevnoj osnovi i ne radi se ovdje o sve ili e, ništa situaciji. Evropska unija predlaže novitete u tom smislu i mogli bismo razmotriti sigurnosne mjere koje se koriste u drugim područjima i ako ovo ostavimo međutim tako kako jeste, onda postoje e, različite mogućnosti, odnosno možda će biti još teže to predočiti i javnosti. Gospodin Bušer, samo trenutak. Ja želim postaviti pitanje. Govorimo o trećim državama. Spada li u njih i Ukrajina? EPF je dao svoj prijedlog i možete pogledati e, zaključce, e, zaključke Vijeća za vanjske poslove e, o području primjedbe, primjerne nemamo ograničenja, a vi znate da nije jasno što će se učiniti u praksi i kako će se to provesti, ali vijeće će se vjerojatno odlučiti za podršku Ukrajini. Što se tiče e, pitanja izvjestiteljice, u potpunosti se slažemo da mora postojati kontrola instrumenta i ako se radi o CFSP-u, ali postoje o svakoj mjeri e, odluke koje treba donijeti i odbor država članica koji odobrava proračune i izvješćuje uredovito o financiranju, a tu je i e, revizijski sud. Kao što sam objasnio, trebamo kontrolore, revizore koji će na terenu e, provjeriti e, jesu li zaštićeni financijski interesi država članica ili je li sve provedeno u dogovoru. O, što se tiče pitanja kako to uputiti državama članicama, e, svijet je vjerojatno puno pasti nego što je bio 80 i početkom 90 Sad je sve opasnije i puno je više mjesta, kritičnih točaka, kude se ne može više putovati i Evropska unija ovim bi putem dobila sposobnost djelovanja u kriznim situacijama jer imamo e, sredstva kojima se to može postići i vjerujem da bismo se jednoglasno za to odlučili. Vjerujemo u ljudska prava i mislim da bi bilo dobro da Evropska unija ovo provede i da dobije mogućnost pružiti uvjeravanja evropskim građanima da je kadri nositi se sa kriznim situacijama u budućnosti, a sve i uvijek u skladu s našim načelima. Thank you, Hvala gospodine Buše i zahvala našim gostima. E, možemo okončati raspravu. Ona je za mene bila vrlo plodna. I prije samog kraja samo nekoliko primjedaba o pozadini točke 3. Krajnji rok za ulaganje amandmana je 15.1. u 12 sati i e, usvajanje na na odboru AFET je 21.2. Evo, okončavam ovu točku dnevnog reda. Hvala lijepa. A iduća točka. Imamo zajedno sa e, odborom AFET raspravo o sigurnosnom stanju u Azovskom moru i kečkim vratima. E, ja bih proglasio pauzu do 4 sata. 12 minuta. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure. Bye.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 Ladies and Dame i gospodo, nastavimo s programom. Iduća točka dnevnog reda. Sigurnosno stanje u Azovskom moru i Kerčskim vratima. Pozdravljam goste koji su ovdje s nama. Predstavljam ih. Korak po korak. Direkt Šubel, predsjednik odjela e, e, iz vanjske službe za vanjsko djelovanje. Robert Pšel, nadležen za Rusiju i Zapadni Balkan u NATO-u. Oleksij Makajev, politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine i na kraju ali ne manje važna, Amanda Paul, viši e, analitičar, Europski centar za politike. Evo kako ćemo organizirati našu raspravu. Prije mjesec dana e, sudjelovao sam u posjeti Mariju i Azovskom moru E, s našim odborom SEDE, odnosno pod odborom. I kao što znate, 25.11. tegljači topovnjača ukrajinski napaliti su od strani ruskih snaga. Šest e, ukrajinskih e, vojnika je ozlijeđeno ozlijeđeno, 24 ih je zadržano. I nakon toga gospodin Porošenko e, rekao je da je potrebno uvesti ratno stanje u nekoliko dijelova Ukrajine. Znate, dame i gospodo, e, da situacija je vrlo teška i daljna eskalacija napetosti ne može se isključiti. Mislim da možemo početi organizirati eh, raspravu s našim sudionicima i zastupnicima Nemamo mnogo vremena i ga predlažem da svaki naš gost ima 5 do 7 minuta e, za izlaganje. I možemo krenuti sa gospodinom Makajevom iz Ukrajine. 5 do 7 minuta imate riječe. Hvala predsjedavajući. Hvala što ste me pozvali i e, hvala pod pododboru što se e, posvetio ovoj temi i ovom incidentu e, na kečkim vratima. Situacija u Azovskom moru je sada vrlo osjetljiva i činjenica da vaš pododbor smatra i razmatra već treći put ovo pitanje i činjenicu e, da je vaš pododbor nedavno posjetio Ukrajinu kako bi e, na licu mjesta vidio kakva je situacija i smatram vrlo bitni situacija sada treba međunarodnu potporu. Hvala što ste ovo stavili na vrh eh, vašeg dnevnog reda eh, rada u odboru i institucijama. Evo, eh, ukrajinska skupina od tri plovila je imala uobičajeni manevar iz jedne luke na obali Crnog e, mora, na drugi kraj Azovskog mora, to je iz Odese u Mariupol, to je rutinski zadatak koji je vrlo uobičajen za bilo kakvu mornaricu. Skupina je bila mala, bez dodatnog oružanja na plovilima. dok su se približavali kečkim vratima u rano jutro, u skladu sa standardima. Objavijestili su obalnu stražu Ruske federacije i tu eh, da razbijem ruski mit da eh, Ukrajina nema pravo. Čuli ste da Rusi tvrdi da su Ukrajinci izazvali incident kršanjem pravila, no eh, kakva pravila su prekršena nije jasno. Kao prva e, ruska morska granica nije pređena. Nisu je prešli ni legalno ni ilegalno ukrajinski, ukrajinska plovila. Rusija je 2014. okupirala i anektirala dio ukrajinskog teritorija, dakle Krimski poluotok. Iz toga nema granice, nema s od 12 milja oko Krima kao što tvrde Rusi. Ovo je u skladu sa e, konvencijom UN-a o zakonu mora. E, Kečka vrata su međunarodna, međunarodni tjesnac i na njemu vrijede međunarodna pravila e, i ruska privremena okupacija ne mijenja taj status 2003. sklopan je bilateralni sporazum koje, i on je još na snazi. Dakle, sporazum između Ruske federacije i Ukrajine definira Kerčka vrata i Azovsko more, e, unutarnje more i sva ukrajinska plovila mogu posve slobodno ploviti. To je iznimno bitno umjesto e, da ukrajinske plovile, plovila da e, pruži potpunu uslugu. Rusiji su u svojim tankerom zablokirali prolaz ukrajinskim plovilima i nisu obavijestili pravodobno e, navigacijske centre u Španjolskoj i to smo provjerili više puta. Nije bilo obavijesti od strane Ruske federacije da su kečka vrata zatvorene ruske mornaričke snage uz pomoć helikoptera i e, vojnih e, snaga poslane su na more, pokušali su blokirati e, ukrajinska plovila i izveli su opasne manevre. Vidjeli ste vjerojatno snimke kako e, ruske snage zauzimaju ukrajinski tegljač. Vidimo neizazvani e, napad na ukrajinska plovila. To je agresija i tim više što su se e, naša plovila odlučila vratiti u Odesu na Crnom moru. Rusi su e, ih pratili, e, napadali oružjem. Ukrajinski, ukrajinska plovila nisu uzvratila vatrom. I stoga je iznimno bitno da shvatite koliko je ozbiljna ova situacija i da su Rusi rabili oružje i onda zgrabili tri ukrajinska broda u međunarodnim vodama. Mi smo e, presrali radio komunikaciju između ruske posade i njihovih nadraženih i e, bilo je jasno da napad nije bio spontan ili slučajan ovo se može gledati samo kao agresija na Ukrajinu e, s obzirom na rezoluciju UN-a iz 1974. Rusija pokušava zatvoriti Azovsko more i Ukrajini i međunarodnoj plovidbi i tako e, želi ugušiti e, gospodarstvo Azovske obale Ukrajine i na taj način može e, napasti Ukrajinu sa mora. E, Ukrajina je posljedicom toga bila prisiljena uvesti ratno stanje. E, ono će biti ograničeno na 30 dana u 10 ukrajinskih regija koje su blizu obale i Azovskog i Crnog mora shvatite, ovo je obrambena mjera koja nam omogućuje da se bolje pripremimo na iduće vojne provokacije s ruske strane. Humanitarna strana ruske akcije je također bitna i, i dramatična jer sad i kao što vaš odbor zna, više e, od 70 e, pol, ukrajinskih političkih zatvorenika u, zatvorima Ruske federacije i e, Krima imamo 24 ratna zarobljenika koje Rusija smatra kriminalcima i šalju ih sa okupiranog Krima u Masku i svih ovih dana nismo imali nikakav pristup e, našim mornarima. Nitko im nije e, uspio prići, niti e, predstavnici Crvenog križa, ni UN-a, niti nekih drugih međunarodnih organizacija. Mi to tražimo. Tražimo da intervenira crveni kruž, križ i omogući pristup našim ratnim zarobljenicima. E, završio bih e, važnim pozivom ovom odboru i Europskom parlamentu da traže više potpore i e, da nekako oblikuju jači odgovor na e, rusku agresiju u Crnome moru. Mi smo pozdravili evropsku e, rezoluciju Europskog parlamenta iz listopada o Azovskom moru. E, mi predlažemo da te mjere predložene budu provedene u praksi. Situacija u Azovskom moru se pogoršava. To nije samo pitanje e, sigurnosti Ukrajine, to je veliki izazov za sigurnost Europe i, i cijele euroatlantske zajednice. Još jednom pozivam vas da osudite ovo, ovo definirate kao akt agresije i tražite od Rusije da prestane s tim. Neka se 24 e, zarobljenika tretiraju kao ratni zarobljenici. E, neka ih Rusija oslobodi. E, Kerčka vrata su međunarodne vode i ukrajinski brodovi, europski brodovi moraju imati puni pristup Azovskom moru. Također pozivam vas da osigurate da Rusija snosi odgovornost za ovu agresiju i, najvažniji eh, alat koji Europska unija eh, ima jesu sankcije protiv Rusije i eh, blokiranje njihovih, sankcioniranje njihovih luka na Crnome moru. Hvala lijepa predsjedavajući. Hvala na vašem javljanju. Gospodine Ščubel, imate riječ. Hvala predsjedavajući. Dobra, eh, dobar dan kolege. Drago mi je što sam opet u Europskom parlamentu, iako bih volio da je povod neki eh, drugi. Eh, gospodin Makej je dobro sažeo situaciju, neću se ponavljati. Što mi kao Evropska unija možemo učiniti, i mi smo jasno rekli u deklaraciji visoke predstavnice 11. E, da smo i rekli smo nedvojbeni status e, e, Evropske unije i naših zemalja članice odmah nakon incidenta 26.11. imali smo službenu izjavu, zatim zatim izjava 28 zemalja članica i mi kao EU smo se izrazili e, u sklopu skupine G7 sada vjerujemo da pokažu svi, e, ulože sam napor da se e, situacija smiri i e, mi smo izrazili zabrinutost zbog situacije. Bilo je predvidljivo da će se stvari razvijati u ovom smjeru. Imate tu i konstrukciju, gradnju mosta iznad Krčkih vrata ova eskalacija sukoba eh, dovela je do pljenedbe eh, ukrajinskih eh, plovila i pucnjeva koje je uputila ruska strana. I ova ruska akcija je posve neprihvatljiva s obzirom na još veću e, militarizaciju cijele regije. Želimo da Rusija pusti e, plovila e, i ratne zarobljenike. Ranjeni i zarobljeni pomorci moraju biti pušteni, moraju biti pružena i medicinska pomoć. Ne znamo šta je s onima koji su ozlijeđeni. Evropska unija očekuje da se omogući slobodan, slobodna plovidba kečkim vratima u skladu sa međunarodnim e, e, pravilima i e, gdje se traži zapravo i slobodan pristup i ukrajinskim i ruskim plovilima i za sada što mi znamo ljudi koji brodovi koji dolaze iz u i iz ukrajinskih luka blokirani su na krečkim vratima od strane e, ruskih e, snaga. E, to se dogodilo i nekim brodovima Evropske unije i to automatski izaziva veliku gospodarsku štetu i događaji u Azovskom moru pokazuju kako nestabilnost e, raste kada se ne uzimaju u obzir osnovna pravila međunarodne suradnje i gradnja mosta preko Kečkih vrata. E, počela je bez e, odobravanja Ukrajine koja to smatra zadiranjem u, u svoj teritorij i e, Rusija želi pojačati kontrolu nad plovidbom i, trgovinom e, u ovom području jer samo sada brodovi određene visine i veličine mogu proći ispod e, mosta koji će se izgraditi, a to nije bio slučaj do sada što se tiče militarizacije, militarizacija Azovskog mora nije nikom u interesu, može destabilizirati još i onako e, labavu situaciju u tom području. Europska unija podupire integritet Ukrajine, teritorijalnu cjelovitost i ne možemo prihvatiti e, aneksiju Krima od strane Rusije. Mi ćemo pomno pratiti situaciju i e, nadamo se da će traženja koja smo izrazili e, ipak e, Ruska federacija ispuniti i na razini visokog predstavnika Europske unije Frederike Mogherini koja je u kontaktu s više partnera. Mi dakle želimo djelovati e, prikladno i e, poduzeti akciju ako naše e, želje ne budu ispunjene. A nini pan is Mr. Yes, thank you. Gospodin Pšel iz NATO-a, izvolite. Puno hvala, hvala na pozivu. Mislim da je jako važno da smo jedan uz drugoga. Gospodin Šubel pokraj mene iz SVD-a i ovdje ja iz NATO-a. Čini mi se da možda nećete e, e, da ćete e, vjerojatno čuti ono što želite čuti i s moje strane zato što su nam stajališta organizacija iz kojih dolazimo vrlo slična. A sada nešto o NATO-ovoj reakciji zbog e, korištenja voljne sile Rusije protiv Ukrajine u Azovskom moru. Naš se glasnogovornik oglasio, nakon toga je uslijedio razgovor sa Porošenkom i dogovoreno je da će NATO i Ukrajina imati izvanredan sastanak koji jest održan istog dana. tom i njegovo vijeće objavili su izjavu uz e, pristanak svih e, svojih e, saveznika. I zatim nam je došao i predstavnik Vrhovne rade. A održana je i novinska konferencija povodom e, tog događaja. Imali smo i niz e, ministarskih e, sastanaka, a u NATO-u od sutra kreću sastanci ministara vanjskih poslova. će se gruzijski i ukrajinski ministri. Već sutra. Istovremeno, moji kolege i kolegice danas imaju sastanak sa predstavnicima Ukrajine E, u pogledu godišnjeg plana koji je nešto kroz što ostvarujemo praktičnu suradnju s Ukrajinom. Mislim da su stvari prilično jasne. Rusija je uporabila vojnu silu i svi su saveznici pozvali Rusiju da omoguće Ukrajini potpuni pristup svim dijelovima svojih luka i e, slobodnu plovidbu, na što Ukrajina ima pravo. Nema opravdanja za vojnu silu protiv e, plovila i protiv vojnika Ukrajine i zbog toga pozivamo na otpuštanje i plovila i e, zadržanih osoba i to bez odgode. NATO je podcrtao potpunu potporu e, teritorijalnom integritetu Ukrajine uz priznavanje teritorijalnih voda i kopnenih granica snažno osuđujemo nezakonito pripajanje Krima, a to nećemo nikada priznati. Jednako tako, pokretanje radova izrade Krčkog mosta, Kerčkog mosta je također znak neprijateljstva sa ruske strane. NATO će nastaviti sa pružanjem političke i praktične potpore Ukrajini i to u okviru već uspostavljene suradnje. NATO će pratiti stanje na terenu. Što se tiče političke i praktične potpore. Već ste čuli izjave o našim političkim stajalištima, a sada nešto o praktičnoj potpori koju namjeravamo pružiti. Godišnji nacionalni plan, dakle ukrajinski plan, je nešto o čemu moramo razgovarati. No postoje praktični aspekti suradnje i e, potpore u paketu pomoći koji imaju cijeli niz mjera savjetodavnu pomoć NATO-a i NATO-a kao organizacije i pojedinačnih saveznika. Tu su i uzajamni fondovi za obranu i za sigurnost, za logistiku, obuku, standardiziranje, kiberobranu, medicinsku rehabilitaciju, uklanjanje neeksplodiranih e, eksplozivnih naprava i tako dalje. Koristit ćemo češće i mehanizam za suzbijanje hibridnog ratnovanja, gdje se želi identificirati takve prijetnje i ojačati otpornost na prijetnje hibridnog ratovanja. Postoji cijeli niz različitih sastavnica suradnje, a mi ćemo bez sumnje nastaviti sa suradnjom i ojačati ju. Druga stvar koju želim ovdje istaknuti je sljedeća. Kada je riječ o operativnoj prisutnosti u spomenutoj regiji, NATO smatra da je nezakonito pripajanje Krima nešto zbog čega i treba ojačati svoju prisutnost u Azovskom moru. NATO je zbog toga uveo patrole Ove godine brodovi NATO-a provode mnogo više vremena na tom području, 120 dana konkretno. To su dakle, uzgled budi rečeno, patrolna vozila NATO-a kao organizacija, a imamo i patrolna plovila zemalja članica NATO-a. Isto tako imamo neke saveznike koji preletaju nad eh, Azorskim morem i promatraju stanje na terenu. Uz to treba imati u vidu da Bugarska, Rumunjska i Turska predstavljaju države koje e, imaju pristup e, regiji pa i na taj način e, organiziraju svoju prisutnost, a mi ćemo i dalje pratiti razvijanje situacije. Mislim da bih u ovom trenutku mogao stati, no još bih samo istaknuo još jednom sljedeće. NATO ovo smatra vrlo ozbiljnim pitanjem. Osim toga, Ukrajina je vrlo poštovani i vrlo dugotrajni saveznik NATO-a. Eto, tu bih stao. Hvala. Hvala vama. A sada, gospođa Pol, izvolite. Puno hvala, hvala što ste me pozvali. Uvijek mi je zadovoljstvo govoriti ovdje. Neću duljiti jer nemamo mnogo vremena. Najprije bih željela reći sljedeće. Incident o kojemu govorimo mogli smo predvidjeti. Radilo se o nečemu što je već dugo bilo u pripremi i što se na posljedku i dogodilo. Think Tank za koji radim je još u rujan opisivao napetosti na Azovskom moru i predviđao mogućnost eskalacije sukoba. Moj kolega Andrew Wilson iz Vijeća za eh, eh, vanjske odnose je najavljivao opasnosti i prijetnje i rekao da bi trebalo odaslati međunarodnu promatračku misiju u Azovsko more kako bi se situacija držala pod kontrolom. Nažalost, ništa se nije dogodilo. Međunarodna zajednica nije intervenirala, stvari su eskalirale i to do vrlo ozbiljnih eh, incidenata. Ne bi trebalo podcjenjivati težak izazov koji ovo predstavlja za sigurnost Ukrajine i za mogućnost Ukrajine da nadzire i slobodno koristi svoje teritorijalne vode i svoj teritorij. Rusija gotovo da je onemogućila toj zemlji da nadzire svoje granice, ali to je nešto što Kremlj već duže želi činiti i na taj način destabilizirati Ukrajinu i Krim. To je nešto, kao što sam rekla, što već dugo traje. Militarizacija cijele regije s ruske strane već traje dugo, flota se jača i dominacija Rusa time također. To je nešto što se ne događa samo u Ukrajini, već u široj regiji Crnog mora gdje Rusija želi e, i dominaciju nad Gruzijom, u e, Armeniji, E, i tako dalje. Projekt je mnogo širih razmjera. Ne odnosi se samo na Ukrajinu, iako je to žarište ruske agresije. Ja bih željela reći i to da nismo do sada imali ozbiljniju reakciju međunarodne zajednice. To su uglavnom bile izjave o zabrinutosti. Ovdje ne govorimo samo o sigurnosti Ukrajine, govorimo i o njenom gospodarstvu. Ako nemaju mogućnost pristupa svojim lukama u Azovskom moru, to predstavlja vrlo velik problem. Utječe negativno i na BDP i zbog toga treba stvoriti situaciju u kojoj će Ukrajina imati pristup krčkim vratima. Ruski cilj bi uglavnom bio da se krčka vrata zatvore i da na taj način gotovo pa da uguši ukrajinsko gospodarstvo i ojača svoju poziciju u regiji. Ne samo dakle u Donbasu i Krimu već i tu. Radi se o vrlo teškoj situaciji. A sada bih ukratko podijelila s vama nekoliko savjeta o tome što bi međunarodna zajednica mogla učiniti. Kao prvo, znam da nije baš popularno spominjati sankcije, ali osim zadržavanja već postojećih e, sankcija koje su van, ministri vanjskih poslova nametnuli, treba tražiti sljedeće. Ako ne budu vraćeni zadržani mornari, trebamo krenuti sa ciljanim sankcijama zbog toga. Ciljane sankcije bi trebale biti e, nametnute i zbog kršenja ljudskih prava na području Krima i na drugim mjestima. To je prvo što želim reći. Kao drugo, vraćam se na prijedlog gospodina Wilsona. Trebamo imati međunarodnu promatračku misiju na krčkim vratima i u Azovskom moru. To je nešto jako važno, budući da ovdje Ukrajinci krive Ruse za sve i obrnuto. Netko mora imati cijelu sliku stvari i sprječavati danju eskalaciju. Što se tiče uloge NATO-a, Slažem se s onim što je kolega rekao. NATO je ojačao svoju prisutnost u Azovskom moru u proteklih nekoliko godina, no trebalo bi učiniti i više. Možda bi se mogle uvesti rotacije NATO-ovih plovila i uključiti SAD budući da ima veća plovila. I e, kao posljednji savjet e, istaknula bih možda najvažnije, a to je da se ojača obrambene kapacitete Ukrajine jer oni sada nisu dovoljno snažni, a treba im ponuditi i e, posebnu vojnu opremu te opremu za nadzor. Mislim da je to dvoje ključno za obranu Ukrajine. To bi bilo sve za sada. Hvala. Hvala vama. A sada molim sve da e, stave slušalice jer ću ja govoriti na češkom jeziku. Iskoristio bih sada ovu priliku kao predsjedatelj sastankom prije no što dam riječ drugim članovima i članicama odbora postavio bih dva pitanja. Prvo pitanje upućujem gospodinu Šubelu. Gospodine Šubel. Ja mislim da je jako zanimljivo to da nitko od panelista nije iskoristio pravi pojam, pojam koji bi se trebalo koristiti, a to je imperializam. Nitko nije spomenuo ruski imperijalizam, a ja smatram da bismo trebali koristiti taj pojam jer je prikladan. Moje pitanje je vezano uz sankcije. Prilično redovno idem u Donbas i tamo razgovaram sa vojnicima, sa civilima, i vrlo često postavljam pitanje. Zašto je učini više kako bi zadobila povjerenje Ukrajinaca. Zato, gospodine Šubel, postavljam pitanje, treba li pojačati sankcije? Moje osobno mišljenje je da bismo to trebali učiniti. I da bismo trebali sankcije nametnuti na sve u gornjem domu u Rusiji koji su uopće dozvolili da do ovoga dođe. Mislimo da bi to, mislim da bi to ostavilo snažan utisak. Drugo pitanje je može li se izdati zabrana putem koje bismo zabranili svim ruskim plovilima ulazak E, u Azovsko more. Dakle, to pitanje upućujem gospodinu Pšelu, a sada mi se čini da se netko javlja za riječ. Gospođa Mudi, izvolite. Hvala. E, hvala što ste nam se pridružili. I mislim da je to odraz ozbiljnog pristupa ovog odbora prema ovoj tematici. Neki su već povezivali pitanje Gruzije i Ukrajine i rekli ste da će se sastati ministri vanjskih poslova. Ja imam jedno pitanje. Neki kažu da ono što se u Gruziji dogodili 2008. godine u stvari predstavlja podlogu za sve ovo dalje, budući da je izostala pravilna reakcija. Pa je onda Rusija nastavila s istim ponašanjem prema Ukrajini. Vi ste čak rekli da se plašite daljnjih vojnih aktivnosti. Mene zanima što je to čega se vi točno bojite. Drugi govornici danas su um, govorili o sankcijama, a ja mislim, nadam se i smatram razumnim da će se sa sankcijama nastaviti. Postoje li međutim određeni zahtjevi prema ciljanim sankcijama, jačim sankcijama, posebno vezano uz ono što je rekla gospođa Paul. Ovdje je bilo riječi o promotračkim misijama, promatračkim misijama vojne prirode na moru, Gospodine Pšel, imam pitanje za vas. Kakvi planovi i imali kakvih pripnemih e, radnji e, postoje za takvu promatračku misiju. A sada nešto o zemljama koje također imaju e, morski pristup ovoj regiji. Dakle, govorim o zemljama na Crnom moru. Mene zanima je li se Turska oglasila u pogledu svega ovoga. Hvala. Hvala vama. Javlja li se još netko? Da, puno hvala. Ja bih želio postaviti pitanje o tome kako je Njemačka reagirala kada je gospodin Porošenko zatražio potporu zbog situacije na Azovskom moru. Jednako tako zanima me u kakvoj su situaciji ukrajinske vlasti u odnosu na sporazum iz Minska. Što se događa u tom smislu i što sve Ukrajina traži od Njemačke, ali i od drugih e, saveznica NATO-a. Hvala vam. Gospođo Harms, izvolite. Hvala lijepa. I mene je frustriralo nakon G20 samita u Brazilu da nije poslana nikakva jasna poruka predsjedniku Putinu nakon što je on javno izjavio da će e, rat u Ukrajini završiti tek kad Porošenko više ne bude predsjednik. To je izjava koja je doista šokantna, jednako kao i ovaj sukob u kerčkim vratima. I Evropska unija i NATO ne bi smjeli biti slabi kod konfrontiranje s tim novim e, izazovima i e, koliko ja znam mandat posebne e, promatračke misije OECD-a OECD obuhvaća samo Azovsko more i Kerčka vrata. Možete li to potvrditi, odnosno Zašto nema proširenja? A drugo je pitanje e, nazočnost NATO-a. Vidjeli smo brojčane pokazatelje, pojačane prisutnosti NATO-a e, u Crnom moru, ali e, što je s nato om nazočnošću u problematičnom području Azovskom moru i Kerčkim vratima? I moje posljednje pitanje je drugačija, odnosi se više na razvoj događaja u Ukrajini. E, grad Marijupolj suočava se sa sve više problema zbog e, blokade. To je u svakom slučaju grad s političkim problemima i e, u njemu je situacija nestabilna. Situacija međutim postaje još nestabilnijom ako se e, oslabe gospodarski izgledi. E, hoćete li učiniti što više da bi se stabiliziralo Mariupolj, da biste tamo bili prisutni? I konačno, pitanje koje se odnosi na odgođene lokalne izbore. Hoće li se oni provesti i kada? Hvala lijepa, gospođo Harms. Možemo organizirati raspravu na sljedeći način. Prvo, jedna runda odgovora, krug odgovora. I ja zahvaljujem na e, pitanjima Pokušat ću na sve odgovoriti. Da, gospođo Mudi, odgovor e, na Gruziju i slabo odgovor na Krim e, potiču e, kremeljski režim i Rusija doista na kušnju stavlja našu odlučnost i sposobnost da snažno odgovorimo na provokaciju. E, I iz stoljeća susjedstva s Rusijom izvukli smo pouke kao i e, iz stoljeća ukrajinske neovisnosti. Dakle, Rusija ima snagu i s njom se mora pregovarati iz pozicija snage ali kad kažete riječ sankcije, to je sigurno nepopularno. I e, ovdje u Briselu, ali i u drugim europskim glavnim gradovima. Međutim, shvatite da su to jedini e, mirni instrumenti koje e, Evropljani imaju na raspolaganju da bi zaustavila rusku, zaustavili rusku agenciju, agresiju i e, agresivno ponašanje. No, e, preko 400 je kilometara e, fronte i to na kopnu, a sad vidimo agresivno ponašanje i na moru. I to doista predstavlja opasnost. I zato su sankcije važne. Ja i gospodinu Jureku i gospođi Harms kažem razmotrite mogućnost um, sankcija, razmotrite mogućnost blokada ruskih uh, luka, odnosno uh, i ruskih brodova jednako tako i um, sankcije prema onima koji su uh, naredili e, takve e, mjere. Gospodine Jurek, vi ste postavili pitanje o njemačkim e, mjerama i djelovanju. Moj predsjednik je nazvao saveznu kancelarku u ponedjeljak sa zahtjevom za intervencijom i ja sam to eh, otkrio tek ovdje na razini političkih direktora. Imamo eh, snažne eh, partnere u normandijskom formatu, a i Njemačka i Francuska osuđuju ovakvo ponašanje Rusije. I države članice Europske unije, Europski parlament mogu imati tu vodeću ulogu e, i tražili smo praćenje situacije i posebno izvješće o tome OSC tu imamo ograničene mogućnosti jer nam se ne omogućuje širenje mandata i što se tiče razvoja situacije u Ukrajini i infrastrukture Azovskog mora, gospođo Harbica, mi smo e, očekivali da će to razmatrati Evropska unija, odnosno da će nam pomoći u stvaranju infrastrukture koja bi doprinjela gospodarskom razvoju područja grada Mariupolja gdje e, narod doista pati i budu li e, Rusi blokirali morske luke, to će biti ogroman udarac gospodarstvu e, Ukrajine. E, I trebamo jačati svoje obrambene sposobnosti i E, surađivati s e, sa, sa saveznicima u NATO savezu e, na bilateralnoj razini. Što se regionalnih izbora tiče, s obzirom na izvanredno stanje koje je proglašeno i pravosudne aspekte cijele situacije, mislim da su e, za sad e, izbori pomaknuti radi e, izvanrednog stanja za 30 dana. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Šibul. I možemo početi od kraja. Pitanje je postavila gospođa Harms, možemo li učiniti više za e, Marijupol i druge gradove u regiji. Već dosta činimo. 50 e, milijunski programi e, Evropske unije i to nekoliko njih se odvijaju i skupina za podršku Ukrajini s državama, članicama i vijećem razmatra razne mogućnosti to je sigurno povezano sa nekim aspektima e, situacije u Azovskom moru. I ovo se odnosi i na uspostavu regionalnog centra za e, edukaciju i trening e, ljudi. A osim toga Radili smo i na modernizaciji, e, osuvremenjenju e, osvjetljenja e, gradova i opskrbi vodom u gradovima Mariju i I nakon ovog programa koji je bio vrijedan 50 milijuna, e, mi se i dalje bavimo drugim e, programima koji bi doprinijeli razvoju gospodarstva, e, antikorupcijskim inicijativama i promicali različite mehanizme za odgovornost i transparentnost. A razmotrili bismo i još toga E, što se tiče OSCE-a i e, promatračke misije, te je li u mandatu e, i more, misija pokriva do Jupolja i Berijanska i ne samo more i za to bismo trebali dobiti pristanak svih. Možemo pokušati, međutim, kao što smo čuli, vjerojatno nije e, lako dobiti zeleno svjetlo od svih država članica, a želim reći da sam ja imao problema s putovanjem u konfliktno područje, Širokin i dalje na sjever, pa jako mogu se identificirati sa vašim stajalištem da bi trebalo učiniti više. A možemo reći i da bi vijeće trebalo e, djelovati i e, ja ću samo još jednom ponoviti rečenicu, posljednju rečenicu izjave visokog predstavnika. Europska unija će i dalje pozorno pratiti situaciju u bliskoj koordinaciji s međunarodnim partnerima, a što znači da ćemo pratiti e, i očekivati puštanje e, ovih mornara na slobodu. Međutim, e, ono što za sad možemo reći je da ne mogu specificirati mjere, ali da ćemo vrlo pozorno pratiti što se događa. Hvala lijepa. Što se Gruzije tiče, mislim da smo jako pogriješili što nismo reagirali kad je trebalo i što smo omogućili e, Rusima da jednostavno resetiraju situaciju sankcije koje su sada e, na snazi su vrlo važne i e, ipak odvraćaju e, Ruse od agresivnog ponašanja. A za njih su strateški strateška postignuća važnija od sankcija I mislim, ako su izvori točni, Ankara je u bliskom kontaktu s predsjednikom Putinom, a Erdogan se e, e, nudi za posrednika, a Turska je e, značajnu ulogu igrala u prošlosti u oslobađanju tatarskih zarobljenika iz Krima. Mislim da imaju potencijala da bi odigrali ulogu. Vi ste eh, rekli da biste najradije govorili o carskom ponašanju i eh, mislim da i nisam siguran da bismo bi se trebali vraćati, odnosno utjecati međunarodnom zakonu E, što se NATO-a tiče, i to osporavam jer e, e, zapravo više nemamo dva najznačajnija uzvanika za suradnju. Vjerujem da će gospodin Mekez sutra nazočiti na 29 ministarskom sastanku i e, NATO svakako ima svoj mandat, ali istovremeno ništa ne sprečava pojedine države članice NATO-a da djeluju, a potencijali nekih država su veliki, međutim oni su vezani e, zajedničkom izjavom. Gospodine Pčel, imam još jedno pitanje. Možemo li mi pomoći Ukrajini sa streljivom i oružjem? A ako je to vrsta pomoći koja je Ukrajini potrebna, to ovisi o državama članicama. Dakle, e, Ukrajina trenutno nije ni na kojem popisu Ujedinjenih eh, naroda, prema tome to spada u prava pojedine države, a Ukrajina ima puno država partnera, uključujući mnoge u NATO savezu. Svima zahvaljujem, 17 je sati. Prelazimo na petu točku dnevnog reda, to je već sljedeći program, a gospođu Mudi molim da predsjeda. Hvala punctual. Okay, ladies and gentlemen. Dame i gospodo, drage kolege, dragi gosti, imam čast otvoriti ovu raspravu o uskom utjecaju na e, južno, e, jugoistočnu Europu i radim ovo s kolegicom E, Moody koja zamjenjuje kolegicu Fotigu i mnoge zemlje zapadnog Balkana žele se pridružiti Europskoj uniji i prolaze vrlo bolan proces prilagodbi Europska unija i NATO svojim partnerima nude izglede za stabilnost i mir. E, imamo pokušaje, zlobne pokušaje destabilizacije cijele regije. Danas ćemo se usredotočiti na ruski utjecaj u regiji, a naši stručnjaci će e, pripomenuti i ulogu Turske, Kine, Golf zemalja zaljeva i e, našeg ključnog partnera je Sjedinjene države e, savjeti i pomoć Europske unije imaju i začkoljicu, naime traže se od partnera uvijek da iskažu napredak zemlje članice Europske unije igraju prema pravilima, no kreml ne igra po pravilima. Oni pokušavaju podurivati integracijski put naših partnera u Europsku uniju, žele eh, se služiti nedopuštenim sredstvima i proteklih godina eh, su operacije koje su upravljane iz Kremlja naštetile gospodarstvima, htjele su izazvati e, e, kočenje gospodarskog razvoja, zatim utjecaj na energetsku politiku i e, uključivalo je također i vojne obavještajne službe. Najveća šteta koju Rusija jeste potpirivanje etničkih e, tenzija, zatim e, potpirivanje postojećih već sukoba i e, smanjivanje demokratskih procesa. Evo ovdje ćete vidjeti kako dezinformacija i špijunske E, operacije i u Makedoniji i e, Grčkoj su e, potpomogle tome da se zaostri situacije. a dok se Evropska unija optuživala za miješanje unutarnje poslove tih zemalja. Moskva je iskoristila slab napredak ove regije prema euroatlantskim integracijama da bi širila razočaranje i e, Evropska unija je najveći e, trgovinski partner šest zapadno-balkanskih zemalja, no ljudi gube vjeru u Europsku uniju i što trebamo učiniti. E, Rusija je pokrenula najnovije akcije i koje pokazuju da oni zapravo žele raspiriti e, e, sukob, moramo objaviti zadaću, moramo zadržati zemlje Zapadnog Balkana na listi svojih prioriteta. Moramo i dalje e, imati uvjetovanost naše predpristupne pomoći. Moramo također poduprijeti razvoj neovisnog sudstva, neovisnih medija moramo također podupirati razvoj konkurentnosti Europska unija i e, NATO i zemlje članice moraju pojačati napore kako bi naši zapadno-balkanski partneri postali otporniji kako bi i proveli među ostalim i e, potrebne sigurnosne mjere kako bi se e, takvi pokušaj od ruske strane suzbili na vrijeme. Evo toliko od mene riječima kolegica Claire Moody. Evo ja se e, veselim e, plodnoj i zanimljivoj raspravi. Hvala Davide. Zaista već je rekao mnogo toga što sam ja htjela reći. Ja ću samo reći da sam zahvalna i sretna što e, supredsjedavam ovim raspravom i ja imam slične e, brige i ja smatram da e, je Rusija bacila oko Zapadni Balkan. Nije Zapadni Balkan prioritet vanjske politike, no postoji povijesna popularnost Rusije na tom geografskom području i to znači e, da oni mogu tako vršiti utjecaj i mogu e, iskoristiti e, europske slabosti i slab napredak tih zemalja prema europskim integracijama. Ja sada idem predstavljati govornike prvo. Pozdravljam e, kolegu Dimitra Bečeva koji će govoriti o ruskoj vanjskoj politici, instrumentima utjecaja i implikacije na europskoj razini. On je iz Centra za odnosno on je sa sveučilišta e, Sjeverne Karoline iz SAD-a i specijaliziran je za euroazijske i Europske studije. Izvolite, hvala. E, drago mi je što mogu sudjelovati e, na ovakvim saslušanjima. Rusija je u svim mislima svih nas. E, čuli smo za sporazum Prespo i e, zemlja članica e, Europske unije lobira sa Rusijom. Dakle, zemlja koju su nekom zvali tronskim konjom sada je u dobrim odnosima sa Rusijom. Mi ovo je pokazuje način kako je Rusija stjecala i gubila prijatelje u ovoj regiji. Nemamo mnogo vremena, ja ću biti kratak i sažet kako bih vam samo ukratko prikazao što Rusija želi postići na tom području. Želi sebe besramno promovirati. Evo, dio toga možete pročitati u mojoj e, knjizi, stoga e, u uvodu e, mnogi smatraju da se Rusija vratila natrag na Zapadni Balkan, no nakon Krima Rusija se vratila na međunarodnu scenu. Rusija nikad nije zapravo napustila Balkan, samo je se bavila Zapadnim Balkanom na drugčiji način od pada Sovjetskog saveza 90-ih tu su bili ratovi na području bivše Jugoslavije. Rusija je djelovala kao posrednik, no 2000. E, Putin je e, e, povukao sve vojnike, ruske vojnike iz Bosne i, i Srbije. No, E, Rusija se ponovo samu sebe plasirala kao energetsku super silu i to je stanje bilo tako do krimske krize. Rusija je bila konkurenta, ali možda i partner primjerice i Južni tok kontroverzan kako je bio uključivao je zapadnjačke zemlje. Tada smo imali nekakvu vrstu miješanog utjecaja. Tada se još nije radila o e, razdoru i razaranju koje sada imamo. Šta Rusija nudi? Mislim da Rusi nemaju dobre namjere. Oni smatraju da je Balkan e, njihov e, privilegirani teritorij. on ne žele niti e, da Srbija, niti i koja druga zemlja uđe u NATO ili EU žele stvoriti najviše štete. Zapad smatraju Zapadni Balkan slabom točkom za europski kontinent gdje mogu stvarati nevolje i stjecati geopolitičku veliku prednost i moraju nekako eh, nekako opravdati tu aktivnost optužuju eh, zapad za miješanje unutarnje pitanje no eh, i kao i svim drugim zemljama koje se okreću zapadu Rusija sada se suprotstavlja NATO ja ne mogu samo biti točan, mogu vam samo ako ugrobo e, reći što vjerojatno Rusija misli kakve namjere ima. E, e, Rusija ima iz svega koristi jer mislim o, Rusiji kao o konkurentu ribalu i to daje Putinu nekakav status, nekakvu moć. Ako pogledate malo matematike. Osim energetike, Rusija nije bitan e, gospodarski čimbenik, nije na, e, prisutna na tom području e, kao što je neto, nema nekakve kolektivnog duha sa, kao što postoji između Zapadnog Balkana i zemalja EU-a. I, I, oni se uvijek pozivaju na nekakve vrlo prošle odnose što, zašto je Rusija uspješna? Često mislimo na reakcije Kremlja e, i na djelovanje vladajuće elite, gospodarske elite, no ne radi se samo o, potražnji, već i e, ponudi. A ako pogledate Balkan, vidite mnogo potencijala e, i partnera za e, Ruse, počevši od političkih elita koji često e, igraju poznatu igru balansiranja između Zapada i Rusije. Dakle, zapravo sjede na dvije stolice imate ljude koji žele izvući geopolitičku korist od suradnje s Rusima, ali dolaze i ovdje u Brisel kako bi e, dobili ustupke od Zapada. Inače će pohrliti u rusko krilo. Imate ljude u poslovnim odnosima, odnosno u državnim energetskim tvrtkama koji iz raznih razloga žele status e, Kuo jer e, dobivaju prihade koje mogu dijeliti sa Rusima, zatim u Srbiji, e, u Crnoj Gori e, i Makedoniji, a svakako u Republici Srpskoj imate javno mnjenje koje je sklono Rusiji imate e, nacionalističku potku koja se još vuče od 90-ih i e, e, dezintegracije Jugoslavije. Rusija se smatra protuteža zapadu, posebice SAD-u i ne znači da su ti Srbi, Crnogorci, Makedonci e, upoznati sa ruskom kulturom. Oni ne govore e, ruski, niti možda dobro e, toliko rusku kulturu, no znaju da je Rusija neprijatelj SAD-a i osjetit će ih za poniženje iz 90-ih i bez e, televizijske stanica i bez e, e, glavnog televizijskog kanala koji bi to kanalizirao ili oblikovao kao što je to postojalo od 90-ih. Rusija može plasirati svoj protuzapadni narativ i posebice u nekim eh, eh, područjima poput Rumunske ili Albanije eh, Rusija se smatra tradicionalnim neprijateljem, ali i tu je Rusija uspjela ući i plasirati priče o razornom utjecaju Zapada i uspjela je podrivati vrijednosti i postoji e, svakako prostora za različite pristupe i Rusi to rade. E, možda možemo e, se osvrnuti i na pristup. Mi kao Europska unija možemo učiniti u toj regiji moramo razmisliti e, kako e, možemo popraviti štetu i e, nemojmo odgovarati na rusku propagandu nekom vrstom naše propagande to nije produktivno ljudi na zapadu i na istoku imamo različita iskustva. E, ljudi na zapadu su integrirani već od 60-ih i e, moramo stvoriti uvjeta za integraciju tih naroda. Evo ja kolegi Marku već oduzimam e, temu, ali razmislite o okolišu u kojem Kremlj djeluje, da je energetski sektor transparentni i jasni e, e, Rusi ne bi imali mogućnost utjecaja e, i ne bi mogli sklapati partnerstva sa antieuropskom elitom u tim zemljama. Recimo da su medijske kuće transparentne, njihovo vlasništvo onda bi bilo bilo teško plasirati lažne vijesti eh, i na taj način promovirati Rusiju i eh, ili plasirati eh, Rusiju kao drugo, drugo rješenje za Evropsku, u Evropskoj uniji. Recimo, mnogi Srbi vjeruju da Rusija daje jednaku financijsku pomoć Srbiji kao i Europska unija, to zapravo uopće nije istina. Ono koliko Rusi daju Srbiji financijski je zanemarivo. Vladavina prava je također e, važno područje i EU e, je ovdje vrlo bitna i može zaista izazvati veliku e, razliku i polučiti dobar učinak. NATO NATO može e, također otjerati Ruse na, na Balkanu. E, uvijek je ta reforma domaćih sustava e, najbolji način da se suzbije ruski utjecaj. Zaista mi je drago što imamo ovu raspravu i radujem se E, pitanjima i e, komentarima ostalih govornika. Evo ovdje ću se zostati. Hvala lijepa. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Garčeviću koji je profesor prakse međunarodnih odnosa na e, fakultetu Frederik Espardi na Bostonskom sveučilištu, a i bivši je predstavnik Crne Gore u NATO-u i OSS-u. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala što ste me pozvali i dali mi prigodu da se obratim zastupnicima. Ja ću imati izlaganje slično Dimitrovom jer ne može se o Rusiji i njenom utjecaju na Balkanu reći nešto novo. Ja ću samo konkretnije nešto reći o tome što to Rusija čini i na koji meki način ulazi u balkansko društvo i utječe na političke elite. Što omogućuje ruski utjecaj na Balkanu? Nešto od toga je već spomenuto kulturna povezanost i bliskost, a isto tako i dugotrajna mitska i emotivna slika Rusije kao zaštitnice koja štiti od zapadnog liberalnog svijeta. Kao treće, tu je i nešto što je aktualno u novije doba, a to je da su balkanske zemlje idealan cilj Rusiji budući da još nisu potpuno integrirane u NATO i u EU. Rusija tu koristi priliku. Balkan nije ruski prioritet niti susjedna zemlja, ali ipak ako Rusija može nešto napraviti na Balkanu, to čini i ja pretpostavljam da će nastaviti to činiti i da će koristiti meke i tvrđe oblike utjecaja. A sada pitanje. Kakve to nedostatke na Balkanu Rusija iskorištava? Kao što je rečeno, tu su demokratski nedostaci, slabe institucije etničke napetosti i bilateralni sporovi na Balkanu, gospodarske i ekonomske potrebe, te čak i vojne potrebe u nekim slučajevima i sve veći razdor i nezadovoljstvo e, sa procesom proširenja EU-a koji se odužio. Dakle, postoji sve manji i manji entuzijazam za proširenje EU-a. A odraz toga na Balkanu je da je nastao jedan zamor s reformama. To je nešto na što se Rusija oslanja i to iskorištava. Što Rusija želi postići? Ima dva cilja, po mom mišljenju. Prvi je da pokuša stvoriti razdor u odnosima sa NATO-om i EU-om. Drugo je da se uspori ulazak u NATO i u EU. Na retoričkoj razini Rusija se ponaša slično kao u Ukrajini. Nije ona protiv proširenja EU-a, ali čini sve kako bi usporila proces e, približavanja EU, kako bi to izgledalo kao procesom koji nikada neće završiti. Što Rusija koristi? Koristi instrumentari. Tu je recimo medijski pritisak. Ljudi na Balkanu ne govore ruski, ali Rusija je uložila u svoju ojačanu vidljivost u medijskom smislu na Balkanu. Postoje jednako tako i aktivnosti u Srbiji. Svi e, sada ruski plaćeni mediji imaju vijesti na srpskom jeziku pa i makedonskom jeziku. Sputnik je najpopularniji ruski mediji u Srbiji i među Srbima koji žive u balkanskim zemljama. Dakle, to je jedna medijska kampanja koja je mek način utjecanja. Zatim, tu su i poduzeća iz Rusije. Demokratski nedostaci na e, Balkanu e, je nešto što se također e, iskorištava. Erodiraju se već slabe institucije. Postoji ranjivost na korupciju, a isto tako postoje i različiti projekti svrha prema dnu. Zatim je tu pravoslavna crkva koja je vrlo aktivna, a koju Rusi lukavo koriste. Samo da vam sada e, kažem e, nešto o pravoslavnoj crkvi. Ona e, utječe ne samo na Rusiju, već i na zemlje koje imaju pravoslavnu vjeru, pa je tu i Crna Gora. Jednako tako postoji političko suprotstavljanje ulasku u NATO, a pravoslavna crkva je kakada snažnija od bilo koje druge političke e, stranke koja bi se tome protivila. Uz to diametralno suprotne su joj vrijednosti od e, zapada i liberalnog zapada. Zatim su tu i ruske organizacije poput Rasotrudničestvo, Forum za slavenske kulture, ruske paravojne e, formacije i tako dalje. Dakle, postoje različite organizacije rasute širom Balkanske regije koje vrše tajne operacije i na taj način šire ruski utjecaj na Balkanu. Ja bih na posljedku rekao i nekoliko stvari o stanju u Crnoj Gori. Ono što se 2016. dogodilo u Crnoj Gori dokaz je toga na koji način Rusija postupa u ovom dijelu svijeta. Kreće od najmekših prema najtvrđim metodama pa čak e, se odlučuje i za logističku potporu e, iz redova ruskih e, vojnih obavještajaca. Time bih zaključio, veselim se raspravi i spreman sam odgovoriti na moguća pitanja. Hvala gospodine Garčević. A sada na kraju ne manje važan gospodin Marko Čeperković. On će nam dati svoje viđanje uloge Zapada e, i e, budućih izgleda. Dolazi sa Instituta EU-a za sigurnosne studije u Parizu u Francuskoj. Izvolite. Hvala. Eto, Izgleda da gdje god sudjelujem kao govornik, u kojem god se panelu pojavim moram govoriti posljednji, što je teško, ali i zanimljivo. Eto, neću ponavljati ono što je rečeno. Sada ću govoriti o tome kako bi budućnost trebala izgledati u ovoj regiji, s obzirom na ruski utjecaj u proteklih nekoliko godina e, stavlja se naglasak na futurologiju. Dakle, sve više i više razmišljamo o tome kako ćemo se nositi sa određenim problemima u budućnosti. Želimo predviđati, želimo smanjiti strateške mogućnosti iznenađenja, a u slučaju Rusije trebamo razmišljati o preprekama, o rješenjima i o načinu upravljanja situacijom u željenom smjeru. U E, svezi ovog svega mi smo objavili jednu studiju Balkan Futures koja predviđa tri različita scenarija u kojemu se e, oslikava stanje na Balkanu u tri različite verzije. Naravno da niti jedna od tih verzija nije konačna i sigurna verzija, to je više fikcija. Međutim, svaki od tih scenarija se temelji na savjetovanju provedenom u trajanju od godinu dana sa znanstvenicima, akademicima, vladinim uredima i organizacijama, predstavnicima organizacija civilnog društva te predstavnicima sa Balkana i iz Brisela kako bismo imali što širi i dublji uvid u situaciju na Balkanu. Tako da smo mi suradnike zatražili da nam daju svoje viđenje situacije i moguće budućnosti. E, buduće e, stanje. Dakle, želio sam jasno reći kako smo došli do ovih zaključaka. Putem megatrendova. Megatrendovi su pojave koje je vrlo teško izmijeniti i za koje postoji mala šansa da će se izmijeniti. Recimo, sve manje i manje rođenih na Balkanu. Kada govorimo iz perspektive izrade politika, postoje i takozvani game changers. To su pak faktori koji bi mogli na odlučujući način izmijeniti nešto u budućnosti. Dakle, ono što će se dogoditi od današnjeg dana do 2025. može uključivati određene prekretnice koje bi mogle izmijeniti stanje stvari na terenu ono što je ključno u tom smislu i ključna prekretnica je ulazak u EU. I to je vezano uz ono što je Dimitar rekao. Rusija je tu. Ona postoji, ona utječe, ali budućnost Balkana se percipira unutar EU-a. E sada treba vidjeti na koji način Rusija na to može utjecati ili to osujetiti. Dakle, pristupanje EU je prekretnica, game changer, ali isto tako je i pokretač za sve što se događa. Demokratske reforme, uvjetovanosti i slično. Kada kažem uvjetovanosti, mislim i na pozitivne i na negativne. Na pritiske s jedne strane, ali i na ekonomsku pomoć s druge strane. Izvrsni alati za utjecanje na stanje na Balkanu budući da to ta, to putovanje prema ulasku u EU traje sada već jedan dvadeseta godina. Zbog toga je došlo do zamora, ali isto tako i do širenja jedne percepcije širom Balkana. Ljudi na Balkanu kad kada EU smatraju nekim subjektom koji želi osigurati sigurnost na uštrb nekih drugih stvari. Meni je zaista teško to ustvrditi kao netko tko dolazi iz agencije EU-a, ali to je percepcija koju moramo kreativno riješiti. Moramo se dokazati i pokazati da EU nije tu samo zbog sigurnosti i stabilnosti, već i zbog svega ostaloga što donosi Balkanu. Zašto je to važno? Postoji jedan ključan dio balkanskih društava eh, koji je uvijek bio na strani EU-a u borbi EU-a i Rusije, a to su liberalne struje u balkanskim društvima. EU sada smatraju, nažalost, nekim tko kojih je iznevjerio i to treba znatno izmijeniti u budućnosti. No, dobra vijest je ta da je EU nešto što se percipira kao moguća prekretnica. No, iako je to dobra vijest, Druga vijest nije tako dobra, a to je vanjski utjecaj drugih čimbenika. Kada kažem drugi čimbenici, većina drugih čimbenika prema ovoj studiji su Rusija, Turska, zemlje zaljeva, Kina i iz nekog razloga tu nije SAD. Mi smo imali šest radionica, uključili više od 200 ljudi. SAD ih se spomenuo samo kada je riječ o NATO-u i to je nešto što je nas prilično iznenadilo dok smo provodili istraživanje. Kada je riječ o Rusiji, ona je najsnažnija od svih drugih vanjskih aktera. Mehanizmi koje, međutim, vanjski akteri koriste da bi na neki način destabilizirali institucije su slični. Rusija uglavnom nema dosljednu strategiju, ne nudi alternativu. I to je ovdje već rečeno. EU nudi nešto što je jasno. Rusija ne. I to je dakle nešto što ide u prilog EU i njegovom instrumentariju. S druge strane, EU doprinosi Rusija doprinosi instabilnosti. Rusija provodi kibernetičke napade, a čak i e, pučeve koji se događaju na Balkanu. Spomenut ću samo nešto. Što se tiče kiber napada u Crnoj Gori 2013. imali smo 22 kibernetička napada, 2017. 400. Jedan od njih je bio phishing napad i to na ured ministra obrane i to prije nego što je Crna Gora ušla u NATO. Netom prije. Takve napade se treba sprječavati. To je zbog zajedničke sigurnosti. I ovdje ne govorimo samo o Crnoj Gori, već i o NATO u cijelosti. Dakle, u psihološkom smislu ovo ima svoj utjecaj. Treba sada postavljati pitanje kako. Financira se različite novinske agencije, političke e, stranke, e, desničarske pokrete, e, vjerske organizacije itd. Netko je ovdje danas spomenuo Sputnika. Popularan medij. Međutim, kada je on lansiran u Beogradu, onda je slogan e, bio mi glasno govorimo o onome o čemu drugi šute. Dakle, to je nešto što je prilično popularno, posebno u društvu koje vjeruje u teorije zavjere, koje ima vrlo nisku razinu svijesti o tome što su to lažne vijesti, što su to kvalitetni izvori, kako se provjerava vjerodostojnost vijesti i tako dalje. Sve su to izazovi današnjice. Uz to, nemamo samo to da Rusija ulaže i stvara medijsku mašineriju. Velik broj zemalja regije prošlo je kroz medijsku reformu. Ta medijska reforma je značajno izmijenila ustroj medijskih organizacija. Došlo je do privatizacije, a ta privatizacija je katkada značila da su mediji prodani nekima koji nemaju način e, da se financiraju i jednostavno prihvaćaju bilo kakvu vijest i bilo što objavljuju. Glavni narativ je, koji se širi je proruski, anti-EU, antinatovski, a isto tako se smatra, e, to jest širi percepcija da EU želi nametnuti zapadnjačke vrijednosti regiji, a da je to disfunkcionalna, kaotična, nesposobna organizacija i u EU ne bi niti trebalo ući. To je ono što nas treba zabrinuti. O tome nisu govorili naši stručnjaci i znanstvenici, ali kada razgovaramo s predstavnicima javnosti na Zapadnom Balkanu, neki nam kažu, ali čemu ulaziti u EU kada će se ona raspasti do 2025. To je poruka koja se sustavno pro, eh, pronosi putem ruskih medija u regiji. EU se smatra racionalnim igračem, a Rusiju emotivnim igračem. Ja sada neću ponavljati ono što se ranije već spomenulo, ali Rusije i jeftino i učinkovito krenuti sa kibernapadima i utjecajem kako bi se e, utjecalo na stanje na terenu. A sada tri scenarija. Rekao sam već to je fikcija. Dakle, imamo priču o regiji kako ona izgleda 2025. Prvi scenarij je najbolji mogući scenarij. To je scenarij ulaska u Europu. Dakle, postoji organizacija koja se zove Balkan Leaks i koja je objavila različite dokumente, dokumente koji su išli iz Banja Luke prema Moskvi i u e, kojima se e, vidi da se traži pomoć od Rusije u slučaju da se izgube izbori. Dakle, u Moskvi treba osigurati situaciju ako do nečeg lošeg dođe u Crnoj Gori. Naravno da je tako došlo do problema u entitetu i Postoji još jedna stvar koja utječe na percepciju javnosti o Rusiji kao zaštitniku. Rusija je imala hakerske napade na tri zemlje i tako dokazala da se te zemlje pojedinačno ne mogu oduprijeti takvim napadima, a da bi trebao jednako tako postojati zajednički centar za kibernetičku obranu koji će riješiti te probleme. I konačno, kako e, se nastavlja raditi na proširenju europske unije i provođenju reformi, i imamo e, perspektivu e, srpskog i e, crnogorskog pristupanja 2025. proslave u Podgorici i u Beogradu. To bi bilo najbolje. A sad, evo srednjeg, srednje moguće situacije. Ruske snage treniraju snage Republike Srpske i infiltriraju se u obavještajne zajednice koje još nisu reformirane i koje su ekstremno proruske. E, Moskva e, sva takva odstupanja e, podržava i plaća. I međutim gospodarski utjecaj, budući da Rusija ne može bog zna koliko ponuditi, je ograničen. Sve je zaoštreno etničkom netolerancijom i sukobima. 2025. još jedan scenarijom. Ove države više nisu baš blizu pristupanja i vidimo manje više status quo. Što se tiče ovog srednjeg scenarija i ruskog utjecaja, to je za nas i najgori e, scenario, budući da status quo može e, se održavati samo određeno vrijeme dok ne eksplodira u nešto puno gore. A najgori mogući scenario je sljedeći i to naravno plijeni najveće pozornosti. A u tom slučaju imamo ruskog ministra vanjskih poslova koji je u Banja Luci na e, drugoj godišnjici e, proslave neovisnosti. I e, nakon što se Srbija i Kosovo dogovore o podjeli Kosova, Srbija obeća da će tražiti od Rusije da ne blokira e, kosovski e, članstvo u UN-u i e, međutim to se ipak dogodi i Rusija uloži veto i kaže ne može Kosovo postati članicom Ujedinjenih naroda. I u Srbiji je narasla krajnja desnica E, koja e, govori da je država prodana izdajnicima i tako dalje. E, kriza vlade je i na Kosovu i radi se zapravo o gubitku nečega što su oni smatrali svojim teritorijem. Rusija sa tim državama nudi zajedno s Turskom okvir za veću sigurnost i Putin 2024. kad je bio na prvoj godišnjici e, neovisnosti u Banja Luci, kaže Europa je ponovno e, doživjela neuspjeh e, u pokušaju da donese mir Balkanu. I na kraju ovog scenarija, sve to ima i u izvješću, mijenja se vlada u Crnoj Gori, na vlast dolazi proruska struja, E, i slabi e, premijer i nema sporazuma i proruska vlada se u Makedoniji i Srbiji također formira dakle tri države e, na Balkanu postaju proruske. To su ti scenariji i samo kao zaključak reći ću da treba imati na umu da kad god e, se e, povuče Europska unija, Rusija e, popunjava prazninu i s druge strane nema nikakve alternative koju bi Rusija e, nudila i ona je i dalje dobro e, i Rusija je e, dalje dobro pozicionirana u regiji. Evo ono što smo već čuli ne odnosi se uglavnom samo na Rusiju nego i na probleme koji muče ovu regiju i zapravo stvaraju i otvaraju prostor za djelovanje Rusije. Dakle, e, treba poboljšavati dobro upravljanje i definitivno jednako tako vladavinu prava ko ja e, zapravo e, omogućuje ovim državama veliku emancipaciju koja inače da nije došlo do ovih prazdina se ne bi ostvarila. EAS je e, na Zapadnom Balkanu izdala jednu kulturološku slikovnicu na djecu, dobro dizajniranu, i e, pokušavši objasniti koliko su bliski Europa i Balkan, e, što mislim da je jako dobar znak o tome da je moguće kreativno razmišljati o komunikaciji i suradnji. Budite nazočni. Europska unija uvijek mora biti najjači prisutni eh, igrač u regiji. Tome nema alternative. Hvala vam lijepa na, ovom, na ovoj zanimljivoj prezentaciji, a vaše izvješće svakako ćemo proslijediti dalje. A riječ ću dati predsjedatelju Afeta. Hvala lijepa Claire i zahvaljujem našim govornicima na ovim e, iznimno zanimljivim e, uvodima. E, dakle, započet ću s nekim observacijama i nekim pitanjima. Ja pozorno već četiri godine pratim Zapadni Balkan i kao stalni izvjestitelj za pregovore sa e, Srbijom e, i e, ne znam imam li pravo ako pretpostavim da je Rusija E, nakon ruskog sponzoriranja e, pokušaja državnog udara u Crnoj Gori zapad vrlo mlako reagirao. Dakle na pokušaj da se sruši jednu e, legalno izabranu vlast a ne znam zašto je tako e, mlaka bila ta reakcija i je li zapravo bilo dvojbi oko toga. Drugo pitanje, e, puno se razgovaralo o Dodiku u Bosni i Hercegovini i često smo razgovarali o ulozi Dodika u, ovoj, e, u toj državi i koliko je on, kolika je on prijetnja jedinstvu Bosne i Hercegovine. S druge strane, Zanima me kako vi vidite najnoviji razvoj situacija. To je da su Hrvati u Bosni i Hercegovini sad pristali uz Dodika e, i koju ulogu E, oni e, se odigralo time što su e, pokušali gurnuti Hrvate u zagrljaj Dodika. A Hrvati u Bosni su naravno blisko povezani s državom članicom EU-a i NATO-a. Govorimo o E, ruskim medijima e, i, poput Sputnika recimo i njihovim programima u, na zapadnom Balkanu. Mi smo pokušali svoje aktivnosti intenzivirati poput BBC-a i Deutsche a Mislite li da su oni e, dobili na pozornosti, povećavali se broj slušatelja i gledatelja u odnosu na Sputnik i što mi kao Europska unija možemo učiniti da poredimo na kvaliteti novinarstva na Zapadnom Balkanu, te kako možemo studente novinarstva educirati da postanu što je moguće neovisniji i odupru se ovim utjecajima Rusije, recimo, i Sputnika. Uh, i, there's a fairly comprehensive set of questions there, so if you'd like to start... Neka od ovih e, pitanja o koje razmatramo su već postavljena i gospodin McAllister ih je postavio. I objasnili ste da Rusija ide u područja u kojima je Europska unija, dakle regionalno e, preslaba. Ali to je također i e, čimbenik koji postoji čimbenik sljedeći. Države u, na Zapadnom Balkanu imaju određen razvoj situacije koji ne samo da e, obećaje, nego zapravo na neki način i poziva ove jače igrače. Przede wszystkim e, dziękuję za... E, Hvala vam lijepa na iznimno zanimljivoj raspravi i prezentacijama te hvala na svemu što ste rekli o ruskom utjecaju na Balkanu. Imam jedan općeniti komentar i želio bih eh, kom, eh, reći da je doista točno da Rusija provodi svoju politiku eh, neku vrstu grotesknog konzervativizma i često se predstavlja kao zaštitnica kršćanskih vrijednosti, a to promiču e, bivši KGB-ovi častnici koristeći Leninovu retoriku. Bez obzira na njihove namjere, činjenica je da koriste ovu propagandu protiv e, prave opozicije, odnosno eh, opozicije kršćanskim vrijednostima. Dakle, mi eh, ne se ne čudimo eh, zapravo reakciji pravoslavne crkve na liberalne tendencije. To je i prirodno za ortodoksno kršćanstvo. E, I e, Rumunjska recimo, jedan od najvećih e, srbijanskih susjeda, je održala homofobni referendum i kad smo to usporedili s angažmanom povjerenika Evropske unije njihovim aktivnostima vidimo da je to zapravo E, značajno i, i važno oružje u rukama ruske propagande. Što mi međutim radimo da bismo e, ljude na Zapadnom Balkanu e, uvjerili da ćemo se mi kloniti takvih aktivnosti koje zapravo samo daju argumente ruskoj propagandi. Ja sam pozivao na dobar dijalog e, sa crkvama e, na zapadnom Balkanu i mi bismo ih trebali tretirati kao institucije koje imaju što za ponuditi. Ali e, jednako tako radi se i o onima koji su bili nositelji oporbe u komunizmu. Mi smo međutim pluralističko društvo i imamo e, cijeli raspon vrijednosti i političare koji vrlo e, često nisu svjesni e, mnogih aspekata a imamo i konzervativce i morali bismo djelovati protiv te groteskne propagande koju provodi Rusija naša lojalnost. Lojalnost koja ide prema našoj civilizaciji svakako je najbolji argument koji bismo mogli koristiti protiv takvih ljudi. Thank you. And now Mr. Hvala lijepa, gospodin Kovačev. Hvala vam, predsjedateljice. I ja ću e, dodati onome što su spomenuli Rebeka i David, a to je e, vrlo sofisticiran propagandistički pristup e, Rusa e, svim EU državama, naročito državama Zapadnog Balkana. Oni e, traže osjetljive točke. To je vjera, migracije, socijalna pitanja i upravo ciljaju u te mete nešto što je to što je iznimno osjetljivo za građane i što im ukazuje da zlo dolazi od Europske unije e, i e, tako im se tumači da oni ne pripadaju Europskoj uniji nego pravom kršćanstvu, takozvanom trećem Rimu i to je sad obr, to je promjena marksističko-leninističke ideologije e, i njeno pretvaranje e, u zagovornika e, pravoslavnog kršćanstva. E pa sad, koji bi bio recept, odnosno što biste vi preporučili e, državama Europske unije kao odgovor na e, ovu iznimno sofisticiranu propagandu e, uperenu protiv naših država i imali smo i jedano izvješće o utjecaju ne vidim nikoga iz smd a ovdje. Osim vas. Ali vaša, vaš klub se suzdržao kod glasovanja o toj rezoluciji. A mene se napadalo da glasujem protiv kršćanstva i tako dalje. Ali sad u ovom slučaju moramo biti ujedinjeni, djelovati ujedinjeno i mislim da je to doista neophodno. Već ste postavili dosta detaljna pitanja, dakle želim eh, naglasiti ono što je David rekao eh, o radu s mladim novinarima, vježbenicima e, i promicanje kvalitetnog e, novinarstva. Jednako tako želim e, i procjenu vaše komunikacijske strategije Europske unije prema građanima ovih država i koliko smo uopće mi bili učinkoviti u e, promicanju naših interesa? To je puno pitanja. Neću vjerojatno moći na sva e, odgovoriti, ali pokušat ću se barem dotaknuti nekih aspekata. Zašto nije bilo e, odjeka u pogledu e, crnogorskog e, puća. E, dijelom je krivnja i na crnogorskim vlastima, budući da je to korišteno za propagandu. Da sam crnogorec, ne bih glasovao za nacionalističku oporbu. Međutim, kad ih se nagazi, e, onda se stvara i e, mogućnost za Ruse i druge da e, prikazuju obe stvari kao jednake i doista se veselim zatvaranju tog dosjea puća a e, jednom e, zauvijek se mora to pitanje razjasniti. A radi se o koristi koju od toga može imati crnogorska demokracija i e, liberalni glasovi protiv Đukanovića jačaju, ali Recimo u Bosni Rusija igra zanimljivu igru. Uvijek se Hrvate e, prikazuje kao e, neprijateljima Rusije, ali nema Rusija ni prijatelja ni neprijatelja. Ona će se prikloniti kome je odgovara a i Hrvati su umekšali svoju retoriku sprem Rusije. E, Rusija nema ideologije, ima samo interese i može se sprijateljiti s bilo kim. Ne kažem da su zbog Rusije Hrvati i Dodik prijatelji, ali tu postoji unutar cijele priče i ruska dimenzija koja je značajna. Evropska unija treba pomoći e, obrazovati e, novinare i e, opremiti ih znanjem i alatima. Međutim, recimo u onom trenutku kad Vučić ispada žrtvom, treba se dirnuti za neke e, vrijednosti jer e, na zapadnom Balkanu se e, primjećuje da vlastodržci rado surađuju s Europskom unijom i svakako se treba pozabaviti institucionalnim pitanjima i pitanje je kako to da u tren da se dogodi u trenu da e, se mijenja e, da dolazi do zaokreta e, u pogledu vrijednosti u medijima a Reći ću još i o tome kakva je pokrivenost i e, nazočnost zapadnih medija. E, CNN je prisutan kroz N1, i e, sad kako gledate Al Jazeera, to je opet druga stvar, ali oni jesu prisutni i dosta su investirali u medije više nego Rusi ili Evropska unija i evo konačno i Turske. Turska e, ima tu jednu dvojnu ulogu jer je članica NATO-a e, sa doduše autoritarnim režimom na vlasti ali je i u Carinskoj uniji. I gledamo li dugoročno, Europska unija i Turska su dio e, istog gospodarskog e, bloka. Naravno, lanac vrijednosti je drugačiji, ali e, Rusija nije dio tog bloka, a Turska je dio jugoistočne Europe. E, kad Erdogan pođe u Sanđak, dočekaju ga tisuće ljudi koji imaju rođake u Turskoj i nadamo se danu kad će ta to e, kolektivno e, tijelo se približiti Europskoj uniji, ali želim istaknuti da je Turska dosta različita od Rusije u ovom pogledu. Eh, Hvala. Ja ću eh, se osvrnuti na Montenegro eh, za, na crnogorov za kraj. Uloga Rusije na Balkanu nije ništa novo, no E, moje kolege su naglasili da je Rusija tu kako bi pokvarila e, dobre trendove, kako bi e, se sklopila u savezu s nekim sjednim narodom protiv drugog naroda i to je istina i idealna situacija za Rusiju bi bio još jedan zamrznuti sukob. Rusija je stručnjak za to i kolik dokle god je sukob e, zamrznut, e, tim više e, Rusija profitira. Kina vodi, vadi direktnu koristi od procesa širenja EU-a. Kina traži sigurni okoliš za svoju vrstu poslovanja, no zemlje iz regije sada eh, na korak od upada ne u zamku jer Srbija mm, već eh, imaju velike, velika ulaganja. Mm, Kina eh, nije netko ko kvari cijelu priču želi se prihvali, e, prikazati kao neko koji je pouzdan, koji ima e, novac koji Balkanu treba. Što se tiče regionalnih vrijednosti, Machiavelli je rekao a e, ako ništa drugo ne pali, okrenite se vjeri i vjera i politika mogu dobro ići ruku pod ruku i znate da su u pozadini e, ruskih operativaca KGB-ovci koji su bili komunisti i nikad nisu bili e, vjernici, no samo podsjetnik e, postoji vjerska, vjerski odbor koji djeluje u ministarstvu E, vanjskih poslova e, Ruske federacije koji vječaju o tome kako širiti pravoslavlje diljem svijeta i tako e, Rusija rabi vjeru za svoju svrhu, svoje svrhe. Dakle, trebamo imati obrazovanje ne samo novinare da priznaju e, i prepoznaju što je lažno, što je prava vijest, što je izmišljotina, što nije. Već e, moramo e, ih podučiti vrijednostima zapadnog svijeta, zašto je nama bitno da budemo ondje na zapadnom Balkanu i, i EU da bi se natjecala učinkovito sa Rusijom i Kinom učinkovito učinkovito mora promijeniti narativ i staviti više naglaska na emocije. Vidite što Kina čini. Svi, sve te zemlje posuđuju od Kine. Nisu to direktna strana ulaganja. To su e, pozajmice e, kineskih e, tvrtki E, Kina recimo onda još uloži u neki regionalni ili e, lokalni projekt i e, tako ispada netko ko radi za lokalnu zajednicu. Ja već mjesecima proučavam ulogu Kine na Balkanu. Nisam našao nikakav članak ni vijest e, koji je bio negativno usmjeren protiv Kine. Svi su pozitivno usmjereni. Kina se prikazuje kao prijateljem svih nacijama koja pomaže svima. I pitanje o Crnoj Gori. E, to je iz kompleksno pitanje i nekim je zemljama teško bilo, teško shvatiti što se dogodilo i ja sam pročitao izvješće e, i e, za NATO 2016. i činilo mi se da nešto nije u redu, no izgledalo je sve kao klopka, no moram e, reći da je nam je Velika Britanija eh, uvelike pomogla eh, da raščistimo ovaj slučaj. Eh, Velika Britanija nam je pomogla da dođemo do obavještajaca koji su bili umješani u to. To je bitno i za demokratski proces u Crnoj Gori, za izgradnju institucije i nadam se da će to donijeti jasno oču, no dok su god ta dvojica obavještajaca na slobodi, e, svašta je moguće i ne možemo e, zaključiti slučaj na ispravan način. E, hvala lijepa. I kolega Čeperković na kraju. Ja ću se dotaknuti pitanja koja nisu dobila mnogo pozornosti. Dakle, imate pitanje Hrvata E, suradnja Hrvata u BiH i e, e, Srba u BiH. To imate u jednom od naših scenarija. Dakle, ako želite rastočiti zemlju, imate tri elementa, onda ujedinite dva protiv jednog. Što se tiče novinarstva, dobro je reći da imamo divne programe za obrazovanje novinara napisao sam e, rad e, na ulozi e, novinarstva u Zapadnom Balkanu i jasno je bilo da su novinari svjesni da postoji samo autocenzura i to je nešto što što e, i postoje. Dakle, nemate čistu, tvrdu cenzuru, nemate nekog ko kaže ne, ne možete ovo objaviti. E, urednici e, znaju. Dakle, ne treba vam niko da to obavi. Novinari znaju odakle im dolazi novac i na osnovu toga donose odluke u Srbiji jedan vođa oporbe je napadnut prije nekoliko dana i je e, cijeli dan je gotovo trebalo nacionalnoj televiziji da obavi vijest o tome. E, čovjek je dobio udarac u glavu. Nije to nešto što je teško uvidjeti. I novinari to dobro znaju. Ja bih e, k tomu rekao da postoje dobri istraživački novinari i njihove platforme, oni izvrsno rade usprkos e, financijskim problemima. Moramo obrazovati mlađe naraštaje, e, moramo shvatiti i e, uvidjeti da treba odgojiti čitatelje da shvate što je lažna vijest. Balkan nije poseban slučaj, to je regija koja prolazi tranziciju koja još nije dovršila tranziciju i to je regija koja će dovršiti tranziciju jednog dana i koliko napora ulažemo da dobijemo konačni proizvod recimo 2025. I na kraju, što se tiče prisustva drugih čimbenika i to e, se ne tiče samo Rusije, dakle što se tiče Turske nismo doživjeli e, negativan utjecaj Turske na Balkanu. Hoće li se to promijeniti ne znamo. Do sad nije bilo vrlo negativnog e, utjecaja Turske. Dobro, slažem se s vašim. Mislio sam na proces integracije u EU i stav Turske prema tome. Ne, nisam mislio na društvene norme. Kina je vrlo ekonomski aktivna, posebice kroz pozajemnice. Ne rabe iste tehnike kao Rusije, a Rusija je po svojim metodama jedinstvena. I na kraju, koji su aspekti e, e, onoga ako EU oslabi ili ako se povuče i koje bi, bili, koje bi bile posljedice. To bi bila situacija između Kosova i Srbije i e, to je veliki, e, velika prilika za Rusiju da se vrati ponovo na Balkan i to će biti jedan definirajući trenutak za e, Rusiju da Rusija pokaže što radi u regiji i koliko je značajna za Srbiju. Hvala. Hvala lijepa. Ako nemate zaključnih primjedaba koje, žele, koje želite izložiti, onda bih e, e, se zahvalila vašem izlaganju od strane oba naša odbora. Ovo je bilo, bila vrlo zanimljiva e, informativna rasprava. Hvala još jedanput i radujemo se suradnji. Hvala. U ovom trenutku e, zaključujemo ovo saslušanje i e, molim kolege ako e, imaju šta po točkom, za, pod, točkom razno. Nema. Dobro, hvala. Zaključujem današnju sjednicu.